ocjena rada Europske zaklade za demokraciju i dajem riječ izvjestitelju na četiri minute. Dziękuję pani przewodnicząca. Hvala lijepo. Ja želim zahvaliti svima oni koji su bili uključeni u rad na izradi ovoga izvješća. Ovo izvješće je sastavljeno na moju inicijativu. Posebno želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, službenim djelatnicima tajništva, svim našim suradnicima i izvršnom ravnatelju Europske zaklade za demokraciju. Želim zahvaliti i predstavnicima Europske službe za vanjsko djelovanje i Europske komisije. Prije svega želim zahvaliti nevladinim udrugama i njihovim poslodavcima koji su nam dali potporu u analizi rada zaklade. Dakle, o čemu se ovdje radi? Riječ je o zakladi koja je osnovana temeljem belgijskog prava od strane Europske unije država članica uz sudjelovanje i još nekih aktera. Za vrijeme poljskog predsjedništva e, predstavljena je inicijativa za osnivanjem zaklade, to je bilo 2011. godine. Zaklada sada um, djeluje već dvije godine a osnovana je zato što su klasični instrumenti za potporu demokratskih procesa bili neuspješni, primjerice tijekom arapskog proljeća i također za vrijeme zbivanja na našim istočnim granicama. Ovdje smo e, također dobili potporu i odredbi ugovora iz Lisabona i isto tako nam je bilo dragocjeno iskustvo transformacije u zemljama Istočne Europe poput Poljske. Ova zaklada trebala bi biti, e, trebala bi omogućiti brzo reagiranje, brže od klasičnih instrumenata, da se da potpora onima koji do sada nisu dobili potporu. Dakle, naglasak je da se da prednost e, subjektima koji su na terenu, e, Više od 186 inicijativa je dobilo potporu kroz ovu zakladu u gotovo svim susjednim zemljama na granicama Europske unije. Želim e, citirati jednog od korisnika koji je rekao sljedeće. Nakon revolucije svi su nestali, nismo više imali novca, nismo dobivali novac i e, dobili smo novac od Europske zaklade za demokraciju. Time se daje potpora novim idejama. To je mišljenje jednog od aktivista Egiptu. Oni koji su dobili potporu iz Europske zaklade za demokraciju postupno su prošli kroz postupak legitimizacije. Na primjer, isto tako su tu i bili aktivisti na Majdanu koji su sada zastupnici u Ukrajinskom parlamentu. Europska zaklada za demokraciju daje financijska sredstva koja omogućuju da se premosti e, jaz između jednog i drugog fonda. Postupak je vrlo složen, postupak predfinanciranja vrlo je zahtjevan za korisnike, zato postoji taj e, prijelazni e, dio, odnosno prijelazno razdoblje financiranja. Što se tiče ovoga izvješća, mi smo imali čitav niz rasprava i saslušanja tijekom kojih smo htjeli dati ocjenu načina na koji se percipira e, ova zaklada. Imali smo susrete s nevladinim udrugama i razgovarali smo s njima o tome e, kako su, koja su njihova iskustva suradnje sa e, zakladom i koje su koristi imali od te suradnje. Isto tako smo razgovarali sa predstavnicima komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Mi smo ovdje predstavili čitav niz preporuka prije svega mi smo zaključili da ova zaklada ispunjava svoj mandat koji je definirao Europski parlament nakon osnivanja eh, Europske zaklade za demokraciju. Ova zaklada eh, isto tako da naime, ostvaruje eh, i promiče demokraciju u svijetu i time se ostvaruje dodana vrijednost. Međutim, treba je potpora u smislu financijskih sredstava. Mi smo dobili pozitivno rješenje od Europske komisije. Dobili smo financiranje za razdoblje od tri godine. Hvala. Sada krećemo odmah s postupkom spontanog javljanja za riječ. Daću riječ svima koji zatraže riječ, ali vas lijepo molim da se držite zadanog vremena. Sada riječ ima gospodin Pospišil ujedno i zato što mu nisam prije mogla dati riječ. Ja chci velmi poděkovat eh, autorovi této sprave. Hvala lijepa gospođo. Za důležité, že... Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti autoru ovog izvješća. Mislim da je vrlo važno da Evropska unija pokušava eh, podupirati nevladine organizacije u zemljama koje prolaze kroz demokratsku tranziciju. Eh, Češka republika je prošla kroz razdoblje komunizma u svojoj prošlosti bez novca ovakvih zaklada iz zapadne Europe mi ne bismo bili u stanju organizirati neke događaje i naše aktivnosti u tom periodu, ali ne radi se samo o preraspodjeli novca, to radi se o moralnoj obvezi da se podupru zemlje koje su nekad e, bile dio Sovjetskog saveza i zemalja i da se pomogne zemljama e, na Bliskom istoku. Ja se nadam da će 12 zemalja Europske unije koje još nisu dale svoje doprinose ove zaklade to učiniti uskoro. Hvala lijepa. Gospodin Frunzulika ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedatelja. E, predsjedateljice. Europska zaklada za demokraciju pokazala je nakon dvije godine svoga rada da ostvaruje svrhu radi koje je osnovana, a to je promocija europskih vrijednosti, slobode i demokracije. Dakle, zaklada postiže vrlo dobre rezultate. E, to ostaje e, zaklada koja financijska sredstva daje na učinkovit način i time dopunjava druge, e, druga sredstva Europske unije, ali kroz pojednostavljenije procedure. Dakle, bitna je učinkovitost zaklade za demokraciju kako bi se e, poduprlo e, skupine koje između ostalog skupine koje pate od e, marginalizacije, isključenosti, skupine koje se bore za ženska prava i tako dalje. Hvala lijepa. Gospodin Demesmeker je sljedeći na jednu minutu. Hvala lijepa. Ja bih htio čestitati gospodinu Žibu na ovom izvješću. no vrlo sam e, iznenađen e, proširenje mandata na zemlje našeg susjedstva zaklada za demokraciju E, igra važnu ulogu za, u onim zemljama gdje je prostor za djelovanje nevladinih organizacija ograničen. Na primjer u Ukrajini e, je dao podršku nekim e, alternativnim medijima. Ja sam novinar i znam da je Zaklada za demokraciju dobar instrument

želim najprije zahvaliti to e, u tri smjera e, hvala e, poljskim osnivačima ovog koncepta hvala ljudima koji rade u ovoj zakladi i hvala našem izvjestitelju gospodinu Gžibu koji je surađivao sa svima nama i izradio vrlo adekvatan i adekvatno i pozitivno izvješće fleksibilni instrumenti koje zaklada za demokraciju e, omogućuje su osobito važni u situaciji kada sve broj, veći broj zemalja ima e, još e, stvara još veće poteškoće organizacijama e, civilnog društva i onemogućuje im otežava da igraju ulogu koju trebaju igrati u jednom demokratskom društvu. Zaklada takve organizacije podupire i to je vrlo važno za promociju demokracije. I posljednja rečenica Gospodin e, Demes Maker je prekinut. Sljedeći govornik je kolega Koreao. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kao izvjestitelj u Sjeni na ovom izvješću već sam imao prilike raspravljati s kolegama o potencijalnoj kvaliteti ovoga fonda, odnosno zaklade. No, postoji jedan problem na koji želim skrenuti u pažnju, odnosno u trenutku kada se odlučuje o financiranju, to se događa unutar sastava predsjedništva, čiji sastav ne odražava u potpunosti političke snage koje su prisutne u ovom parlamentu. Tako da smo zatražili od odbora koji odlučuje o zakladi da on uključi predsjednike svih klubova zastupnika tu nedostaje Ujedinjena ljevica, nedostaje novi klub i nas, nedostaje CR. Dakle, kako bi ta zaklada bila doista demokratska, onda treba odraziti i demokratski sastav ovog parlamenta, jer inače je to šala. Treba dakle odraziti sastav ovog parlamenta, jer o tome ovisi naša potpora, a također vjerodostojnog e, toga fonda, jer inače ćemo uputiti njemu kritike. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Kinga Gal. Hvala lijepa. Želim čestitati gospodinu Gžibu na izvrsnom izvješću. Ja e, pozdravljam rad Zaklade za demokraciju. Mi smo e, u tom zakladom očito stvorili jedan učinkovit i fleksibilan instrument. E, meni je drago da je E, da se u ovom tekstu govori i o jezičnim i e, kulturnim manjinama E, moramo ih poduprijeti kako bi mogle e, ojačati na regionalnoj i nacionalnoj razini. Također je važno zbog nedavnih događaja da i sloboda vjeroispovijesti, odnosno oni koji se bore za nju dobiju Važno je zaštititi i skupine kršćana koji su trenutno izloženi progonima i napadima. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Marijas kao posljednji govornik. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, želim reći tri stvari. Stvaranje Europske zaklade za demokraciju je važno jer mislim da se kroz njezino djelovanje pruža potpora e, vrlo važnim e, organizacijama e, civilnog društva, ali ja mislim da bi se zaklada za demokraciju da, ona ne bi trebala biti instrument za miješanje u e, stvari drugih zemalja. E, nitko do sada nije govorio o pitanju povrede e, ljudskih prava u zemljama memoranduma. Trojka gazi ljudska prava na Cipru, u Grčkoj, u Irskoj, u Portugalu. Međutim, nisam vidio da se Europska zaklada za demokraciju e, zalaže na tom području. Dakle, moramo zaštititi ljudska prava u Evropskoj uniji prije nego što počnemo gledati druge zemlje. Hvala lijepa. Ovim smo završili sa postupkom spontanog javljanja za riječ. Sada riječ dajem povjerenici. Hvala lijepa e, gospođo predsjedateljice, e, cijenjeni zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo što vam u ime e, visoke predstavnice gospođe Mogherini mogu zahvaliti na važnom poslu koji ste odradili na evaluiranju aktivnosti Europske zaklade za demokraciju. Drago mi je što vidim da nje radove zaklade ima vašu podršku e, vrlo je važno partnerstvo koje imamo sa Europskim parlamentom i vaš rad i način na koji ste su, na aktivan način sudjelovali u ovoj raspravi. E, dijelim mišljenje izraženo u izvješću da ova zaklada igra važnu ulogu u podupiranju demokracije u našem susjedstvu i da je bila korisna dodatna e, mjera uz postojeće europske instrumente. Kao što ste vi rekli, e, ta zaklada je je mogla e, na i fleksibilan način pružiti pomoć u e, uvjetima gdje Evropska unija nije mogla na učinkovit način zaštititi e, borce za zaštitu ljudskih prava jer ova zaklada može na brži i efikasniji način djelovati. Također vjerujem da e, iako su koordinacija i komplementarnost ključni, ova zaklada mora ostati neovisna kako bi se mogla e, angažirati u e, hitnim okolnostima. Vi ste dali niz prijedloga u vezi sa ovom zakladom. Dopustite da vas uvjerim da je Europska zaklada za demokraciju bila uključena u naše analize situacije u našem susjedstvu i da je e, i mogla dati neke važne preporuke što se tiče primatelja financijske pomoći, a to je vrlo važno kako bi aktivisti u civilnom društvu u našem susjedstvu mogli nastaviti sa svojim radom. Uzimajući u obzir pozitivne rezultate rade ove zaklade i vaše preporuke, mi ostajemo potpuno posvućeni eh, pod potpori radu ove zaklade i dopustite da kažem da je komisija upravo odlučila dati dodatnih 12 milijuna eura e, ovoj zakladi za period od 2006. do 2018. a to je bitno povećanje u usporedbi sa prošlim periodom. I za kraj ću reći da je važno da se ova zaklada e, koncentrira e, na to da bude komplementarna drugim instrumentima i modelima pravilima e, koji e, postoje i ja sam vrlo zadovoljna e, načinom rada ove zaklade i nastavit ćemo širiti informacije o radu zaklade među svima kojima je njihova pomoć potrebna. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala izvjestitelju i veselimo se budućoj dobroj suradnji s vama. Hvala lijepa, gospođo povjerenice, e, na ovim završnim riječima. Čestitam gospodinu Žibu na njegovom izvješću. Ovim zatvaramo ovu raspravu. E, glasanje počinje u 12 sati. E, imamo još par minuta do 12 sati, tako da sada prekidam sastanak do tada. trotzdem was Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung Kolege, ponovo nastavljamo sa radom, sjednica se nastavlja. Prelazimo na glasanje. Molim vas zauzmite svoja mjesta i prestanite sa razgovorom. Imamo jako dugačko glasanje pred sobom i moramo se koncentrirati. Želim jasno reći da će e, duljina glasanja ovisiti i o tome e, biti posljedica toga što je zatražen veliki broj glasanja po dijelovima. Kolegica Oken ima riječ. Predsjednik Schulz nam je jučer obećao da ćemo održati e, minutu šutnje e, u spomen žrtvama ubijenim godine obećao je da ćemo to sada učiniti i ja predlažem da to sada učinimo. E, predsjednik Šulc je jučer jasno obećao da ćemo održati minutu šutnje i odati počast žrtvama u Gazi. Gospođo Oken, upravo sam provjerio, gospodin predsjednik Šulc je rekao da se to ne može na brzinu odlučiti i da će se o tome razmisliti i odlučiti e, na e, normalan redoviti način. Sada prelazimo na glasanje. Najprije ćemo glasati o izvješću Pjeti Kajnen htjela sam samo pitati kako ta odluka e, izgleda u usporedbi sa odlukom koja je jučer donesena e, vrlo brzo o E, minuti šutnje. Kolegice, da ste me slušali, onda bi to shvatili iz onoga što sam rekao. Sada prelazimo na glasanje. Više neću nikome dati riječ na ovu temu i sad kome ko se pokuša govoriti o tome ću prekinuti. Kolega Vulf, izvolite. Ovo je samo jedno proceduralno pitanje nakon jučerašnjih obrazloženja glasanja da li e, nam e, predsjednik može objasniti što će se dogoditi nakon jučerašnjeg obrazloženja glasanja i što će biti s današnjim obrazloženjem glasanja. Možete li to objasniti? Mi ćemo nakon glasanja najprije nastaviti s obrazloženjem glasanja od jučer, a potom ćemo nastaviti sa današnjim obrazloženjima glasanja. A sada prelazimo na glasanje, počinjemo sa izvješćem Pjeti Kajnen, kolega Rubig ima riječ. Gospodine predsjedniče, htio sam samo pitati da li je točno da će glasanje danas trajati preko dva sata i da li je moguće odložiti neka od ovih glasanja za posljeljetne e, pauze. Dva sata glasanja e, su planirana za danas. kolega Rubik, dva sata nije ono što je meni poznato, ali predviđeno je da će glasanje trajati preko sat vremena, pritom nije uzeto u obzir ovo što smo već sad izgubili četiri minute vremena. Počinjemo dakle sa glasanjem izvješće Pjeti Kajnem. E, članak 1 u tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se treći dio tko je za protiv suzdržan usvaja se e, članak 2 u dva dijela prvi dio poimeničnog glasanja otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje Usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se članak 7, originalni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, članak 11 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja